Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, počet ću sa nekoliko riječi na portugalskom jeziku. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, velika mi je čast biti ovdje danas s vama u ovoj kući europske demokracije. Hvala vam svima na ovoj prilici koju ste mi dali da ovdje izrazim svoje ideje i odgovorim na vaša pitanja. Nastavit ću sada na engleskom jeziku. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, moja priča je europska priča. Rođen sam u prekrasnom gradu u južnom Portugalu u kojem je većina obitelji bila izložena e, popriličnim nedaćama. To je regija koja je e, imala velike koristi od napornog rada svojih građana, ali i od različitih instrumenata europske solidarnosti. Dok sam odrastao, vidio sam e, sam kako ključnu ulogu Europa ima u jačanju naše mlade demokracije, a isti je učinak imala i u Grčkoj i u Španjolskoj. Vidio sam e, kako je Portugal iskoristio mnoge prilike za rast i e, socijalni boljitak koju je ponudila europska integracija. Moj život je obilježio e, taj zemljopisni položaj, ali jednako tako i mobilnost koja mi je omogućavala napredak, a tu mobilnost omogućava samo demokracija i Europska unija. Zbog toga sam iznimno zahvalan jer činilo čovjekom, građaninom i političarem koji danas jesam. Iz grada u kojem sam se rodio preselio sam se najprije u portugalsku prijestolnicu i to zahvaljujući obrazovnom sustavu e, koji je ta ista demokracija omogućila cilj e, mojih roditelja bio je samo jedan a to je da pošalju djecu na studij i to su i uspjeli no nikada nisu zamišljali da će jedno od njihove djece jednoga dana otići iz Lisabona u Pariz zahvaljujući E, nevjerojatnom projektu europske integracije, a to je program Erasmus. Program Erasmus e, doista je obilježio moj život kao i živote mnogih drugih ljudi moga naraštaja. Bio sam jedan od prvih Portugalaca koja, koji sam iskoristio program Erasmus. Dopustite sada nekoliko riječi na francuskom. Htio bih vam se obratiti na francuskom s nekoliko riječi. Francuska je isto djelomično moja zemlja. U Francuskoj sam završio studij. Tamo sam također započeo i profesionalnu karijeru inženjera. Te sam tamo upoznao svoju ženu i tamo sam se i oženio u 15. arondismanu u Vječnici. Nakon toga smo se preselili u Sjedinjene američke države gdje sam studirao i stekao potpuno drugačiju predođbu o tome što znači biti europljanin. Kada ste daleko od Europe, možete jasnije sagledati situaciju i vidjeti jedinstvene europske vrednote i kulturu koju moramo očuvati za svoju djecu. Potom sam se iz Bostona preselio u London i dvoje od moje troje djece rodilo se ondje i ondje sam živio četiri godine u jednom od najživljih i naj fantastičnijih gradova na svijetu. Potom sam se vratio u Portugal kako bi ondje upravljao tvrtkama i razvio svoj vlastiti biznis, a sve su to e, tvrtke koje su stvorile radna mjesta i gospodarske mogućnosti. 2011. godine izabran sam e, u e, portugalski parlament i nedugo nakon toga u portugalsku vladu i tada sam mogao pomoći Portugalu u vrijeme u koje on prolazio kroz nacionalnu kao i europsku krizu. Stoga, uvaženi zastupnici, moja priča je europska priča. Danas stojim ovdje pred vama i tražim vašu potvrdu kako bih otvorio novo poglavlje u svom životu i kako bi mogao služiti i vratiti Europi ono što je Europa tijekom proteklih godina dala meni predan sam ideji da radim na izradi čvrste i održivog europskog projekta, odnosno njegovog napretka. Kao što znate, kandidat za predsjednika Europske komisije Jean-Claude Juncker dodijelio mi je područje istraživanja znanosti i inovacija spreman sam preuzeti taj izazov i to s oduševljenjem i povjerenjem budući da sam u potpunosti e, svjestan e, da je za ostvarenje političkog programa gospodina Junkera e, potrebno ponovno vratiti održiv razvoj konkurentnost i zapošljavanje u Europu, a za sve to je potreban temelj u inovacijama te izvrsnost znanosti i istraživanja. I stoga sam odredio tri prioriteta koja namjeravam provesti ako budem potvrđen kao povjerenik. Moj prvi prioritet je napredak u izradi okvirnih uvjeta koji će omogućiti puni potencijal europskog istraživanja znanosti i inovacija. Mnogo bismo više mogli postići kada bismo imali manje prepreka za istraživanje i napredak kada bismo imali veću mogućnost privlačenja talenata iz čitavog svijeta i kada bismo imali e, veći uspon u svim državama članicama koji bi išao u smjeru napretka i na taj način omogućio prilike za razmjenu ideja, a to je ključ za inovacije. Važno je poboljšati okvirne uvjete kako bismo mogli zaključiti e, izradu europskog istraživačkog područja i ubrzati sve ono što se radi u sklopu e, Unije za inovacije. Potrebno je poboljšati političku koordinaciju, osobito kroz bolje praćenje i kroz rad europskog semestra. Potrebno je istraživati sinergije sa europskim strukturalnim i investicijskim fondovima na nacionalnoj i na regionalnoj razini razini te jačati kapacitete za istraživanja i inovacije u svim državama članicama jer si ne možemo priuštiti da uludo trošimo bilo koji talent. Moj drugi prioritet bilo bi ispunjenje ciljeva iz obzora 2020. Svi imamo privilegij e, što imamo povećana sredstva e, za to područje i to uglavnom zahvaljujući mudrosti ovoga parlamenta. A sada se moramo pobrinuti da program e, Obzor 2020. u vrijednosti od 80 milijardi eura bude proveden na najučinkovitiji, najdjelotvorniji način. Istodobno moramo nastaviti s pojednostavljivanjem programa, a na tome smo već mnogo uspjeli postići, zahvaljujući odlučnosti povjerenika Georgen Quina i zahvaljujući potpori ovoga parlamenta. To će nam omogućiti osobito da privučemo nove ljude u područje istraživanja i znanosti. Kako bismo ispunili ciljeve obzora 2020, eh, moramo prvenstveno pokloniti pozornost rješavanju problema u društvima, dakle društvenih problema s kojima se suočavaju naši građani e, i to kroz provedbu paketa za ulaganje u inovacije, kroz razvoj inovativnih financijskih instrumenata, uključujući i onih namijenjenih malim i srednjim poduzećima i potrebno se usredotočiti na energetsku učinkovitost i konkurentnu energiju sa malom razinom ugljika, osobito e, na obnovljive izvore energije. U tom kontekstu e, želim reći koliko je važan doprinos koji u tom smislu mogu dati društvene znanosti. Znam da je to također i prioritet e, Europskog parlamenta i da je to ključno za ispunjenje glavnih prioriteta koje je postavio E, budući predsjednik Europske komisije gospodin Juncker, a to je rast radnih mjesta, ostvarenje gospodarskog rasta i investicija. Moje treći prioritet bit će obrana vrijednosti kao što su izvrsnost u znanosti i istraživanju. E, u samom temelju globalnog položaja Europe i njezina potencijala u istraživanju znanosti i inovacijama nalazi se ta kreativna sloboda znanstvenika i istraživača, osobito onih koji se bave vodećim istraživačkim projektima. Upravo zbog toga ja sam snažan e, podupiratelj e, Europskog istraživačkog vijeća. Nadalje, ono će nam omogućiti da izgradimo nov naraštaj mladih, nadarenih i dinamičnih znanstvenika i istraživača u e, ostvarivanju svih tih prioriteta ključno je da pojačamo svoju suradnju sa preostalim dijelom svijeta kroz jačanje znanstvene diplomacije i međunarodne suradnje. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, radujem se što ću moći odgovoriti na vaša pitanja, a budem li potvrđen kao član komisije, radujem se našoj izvrsnoj suradnji u narednim godinama. Dok sam radio u nacionalnoj vladi, svaki dan, svaki sat i svaku sekundu posvetio sam ukidanju prepreka pojednostavljenju postupaka i stvaranju novih prilika za ljude. Ako me potvrdite, ja ću nastaviti raditi sa jednakom predanošću, budući da duboko vjerujem u moć istraživanja, znanosti i inovacija. U središtu moje pozornosti bit će ispunjivanje, rezultat, e, ispunjivanje ciljeva tijekom moje europske priče i tijekom svog političkog iskustva radio sam u različitim institucijama i u različitim sektorima i pomogao sam da se sruše oni silosi dakle zatvorene cjeline i radio sam e, na ostvarivanju reformi koje Europa tako očajnički treba Potvrdite li me kao povjerenika, spreman sam svu svoju energiju i sve svoje vještine staviti u službu istraživanja znanosti i inovacija e, na korist Europi i svih europskih građana. Zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala vam lijepa gospodine kandidate za povjerenika. Sada prelazimo na prvi krug pitanja u ime klubova zastupnika. Gospodin Kristijan Eller u ime Europskih pučana je prvi. Gospodin Moedaš, došli i dobro jutro ovdje u našem domu. Moje prvo pitanje bi bilo, prema nedavnim studijama Europskog parlamenta trošak nedovršavanja Europskog istraživačkog područja bi e, značilo da gubimo 9 do 11 milijardi eura po godini. Krajem ove godine to područje treba početi raditi, ali još uvijek nije dovršeno. Po vašem mišljenju koje su glavne prepreke dovršavanja tog područja, koji su vaši prioriteti, s tim u vezi što se treba postići vezano s tome na europskoj razini, a što trebaju same države članice učiniti. Hvala lijepa. Zamolio bih vas za odgovor. Hvala lijepa na vašem pitanju. Ja sam to već izjavio, ja sam čvrsto uvjeren da je europsko istraživačko područje od ključne važnosti za Europu. Ne samo stoga što je to projekt vezan uz istraživanje znanosti inovacija, nego zato što je to bitno za cjelokupni europski projekt. Europsko istraživačko područje, kao što znate, tu zapravo da se uklone prepreke, da se snize prepreke i da se ustvari bolja suradnja i bolje protok informacija. No, da se vratim na vaše konkretno pitanje. Mislim da većina instrumenta koja postoje na europskoj razini, one su već tu. Spremna su. Ono što nam nedostaje je kako se to zapravo može postići sa državama članicama i kako se može njih potaknuti da provedu te instrumente. I ja bih spomenuo tri načina e, na koji se to može učiniti vezano uz ta uska grla koja moramo proći i ukloniti. Kao prvo, potrebno nam je bolje usklađivanje između nacionalnih istraživačkih planova. Zašto? Zato što zapravo moramo pokušati izbjeći dvostučenja, fragmentaciju i zato to moramo učiniti. Kao drugo, postoji jedna važna točka, a tu se radi o manjku transparentnosti koji još u nekim slučajevima postoje kada se radi o zapošljavanju na sveučilištima i na istraživačkim centrima diljem Europe, to treba riješiti. I kao treće, treba nastaviti sa pitanjem rodne ravnopravnosti, znači tu rodnu ravnotežu koja trenutno nije uspostavljena u Europi. Dakle, do 2015. godine države članice su se obvezale da će izraditi plan puta i da će, ako bude trebalo, ih se požuriti da se osigura da se te, ti planovi puta i provedu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sljedeće pitanje postavit će gospodin Carlos Zorinjo u ime socijalista i demokrata. Gospodine Poveniče, Želim vam kao prvo čestitati, gospodine kandidate zapovjednika. U uvodnim izjavama ste naznačili da se u potpunosti slažete sa programom Jean-Claude Junckera. A znate da se kod tog programa radi o tome da se 300 milijardi eura izdvoji za inovacije, za nove modele na području energetike, za reindustrializaciju Europe. A istodobno se radi o tome da se trebaju skratiti sredstava, sredstva za Europu 2020, to kaže vijeće i stoga vam želim postaviti, postaviti s tim u vezi sljedeće pitanje. Što mislite kako se može uvjeriti vijeće u to da se ne, smijemo, ne smije rezati obzor 2020, nego da se on treba da pa još i proširiti? I kao drugo, mislite li da će se doista posjeće nešto na području istraživanja znanosti inovacija sa takvim ulaganjima i koje je vaše mišljenje da se obzor 2020. može povezati sa zelenom gospodarstvom, sa novim izvom energije. Hvala vam, uvaženi zastupniče, na ovom pitanju. Hvala vam što ste iskoristili ovu priliku da govorite portugalski, to mi je bilo drago. Kao što znate, Jean-Claude Juncker, izabrani predsjednik Europske komisije, osvrnuo se na tih 300 milijardi eura za taj projekt. I ako vi to odobrite, onda će povjerenik Katajnen to i provesti. Mislim da je to iznimno bitno za budućnost. Taj paket je iznimno važan. A moj doprinos u tom smislu je taj da se time može doista pokazati da inovacije, istraživanje, znanost, da su to ključni gradivni blokovi za budućnost i za gospodarski rast. Između 1995. i 2007. godine 22% gospodarskog rasta u EU upravo su nastali zbog inovacija. Dakle, u tom sektoru postoji veoma važan dio koji se odnosi na tih 300 milijardi eura i ja sam spreman za to se založiti. Također bih htio pripomenuti sljedeće. Ako bacimo pogled u budućnost, onda trebamo gledati na tu budućnost kao europljani. Trebamo reći da je to za nas iznimno važno pitanje. Ja to znam već mnogo godina i vi to znate. Vi znate da sam mnogo toga govorio o inovaciji 2009. i 2010. godine. To sam objavio tada u Portugalu. A ova poruka koju vi, gospodine zastupniče, želite prenijeti i portugalskim građanima, to je i moja poruka za budućnost. I hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Hans Olaf Henkel u ime kluba zastupnika ECR. Gospodine Mojdaš, ja ću vam se obratiti odavde, dakle iza vaših leđa, nam se da to nećete shvatiti osobno. Naznačili ste neke od vaših prioriteta i ja se sa njima slažem, no jedan prioritet mi nedostaje. Čak i ako napravimo sve što smo si zadali u Europi, to će pokriti samo 6% sveukupnih rashoda za istraživanje i razvoj. 90% tu financiraju države članice. I mene zanima što ćete učiniti kako bi države članice konačno doista izdvojili taj novac za istraživanje i razvoj što su već dugo obećali. Samo neke države članice to čine, poput, mislim, Švicarska dali mislio sam tu prije svega na Švedsku, Finsku i tako dalje. I stoga moje e, konkretno pitanje, ne trebamo li još jedan dodatni prioritet s kojima bismo uvjerili vlade država članica da učine ono što su obećali? Hvala lijepa. Gospodin Henkel, hvala vam lijepa na ovom pitanju. Mislim da ste se osvrnuli na vrlo važno pitanje. Radi se o samom srcu ovog portfelja a to je pitanje kako možemo surađivati s državama članicama. Kako zapravo možemo prenijeti tu poruku da su znanost, i istraživanje inovacije od ključne važnosti. Upravo sam se osvrnuo na ovaj broj, dakle da smo između 1995. i 2007. imali udio u gospodarskom rastu od strane inovacije u iznosu od 62%. I stoga ako pogledamo ovaj program koji imamo unutar obzora 2020. Moramo zapravo naći put kako možemo naći tu ravnotežu između tog programa i drugih programa, na primjer strukturnih fondova koje nam mogu poslužiti za inovaciju u prekograničnim projektima. Moramo uskladiti i programe na razinama država članica. Imamo projekte što se tiče infrastrukture koje treba koristiti diljem Europske unije kao resurs, jer ako postoji potreba u Europi za jednom politikom na europskoj razini, to je upravo politika za istraživanje znanosti inovacije. Dakle, države članice imaju svoju ulogu, a naša uloga je naša sposobnost da se trudimo i da priđemo tim državama članicama te da im objasnimo koliko je to važno. I stoga ja branim činjenicu da bi uloga tog, ovog portfelja trebala biti još i jača, još i viša na razini europskog semestra. To je nešto što već postoji kao takvo, ali mi, na nama je da učinimo